zidova koji su dijelili Europu prije stvaranja monetarne unije ili prije otvaranja granica, odrasli smo sa velikim kulturnim kinematografskim bogatstvom, jednim zajedničkim bogatstvom e, koje nas je još više ujedinilo i koje nas je učinilo još više europljanima. Mi smo jedini parlament na svijetu koji daje nagradu za film. Sva tri filma koja ste mogli pogledati u proteklih nekoliko tjedana imaju titlove na 24 jezika i prikazani su u svih 28 zemalja članica Europske unije. Istovremeno su se organizirali u 46 gradova i prikazivanja i rasprave, a uz program Kreativna Europa Europske unije Želim zahvaliti svima onima koji su promicali, koji su razvijali i omogućili našim autorima i redateljima da se sučele s javnošću. Prije dodjele nagrade želim pohvaliti ovdje prisutne redatelje na hrabrosti i viziji. Kada odemo u kino, vidimo njihov završni, konačni uradak, konačni proizvod, ali bilo bi dobro prisjetiti se i činjenice da je sve to plod rada, strasti i velikog zalaganja. A vrlo često i rizika koje redatelji i autori preuzimaju tijekom svojeg rada. Tu mislim naravno i na hrabrost bavljenja pitanjima koja su vrlo često nezgodna, vrlo politički aktualna i to mislim na stalnu borbu za slobodu izražavanja i slobodu kreativnosti. Europski parlament se založio također snažno i u raspravi o direktivi o autorskim pravima i u obrani autorskih prava i pozivam nacionalne parlamente da što prije ratificiraju tu direktivu. U kontekstu nagrade Luxu upoznali smo brojne redatelje i autore kojima se posebno ponosimo. Dakle, živjela sloboda izražavanja, živjela europska kinematografija i živjeli naši autori i redatelji koji su danas među nama. Hvala vam. Ovo je omotnica. Allora. Dakle, da vidimo. God exists. Bog postoji. Her name is Petrunija. I zove se Petrunija. Signora Teona Stugar Mitevska. Redateljice Teone Strugar Mitevske. I actually I prepared <clears throat> I ask you for a Ispričavam se samo trenutak. Pripremila sam govor, a ovo je uistinu vrlo emocionalan trenutak. Petrunija. Petrunija Petrunja, njena snaga, njen otpor, to je ono što dira srca mnogih. Međutim, to je i njeno, njeno nastajanje ili odnosno njena težnja pravde koja podjednako duboko pogađa, dira naše srca. Makedonski političari me kritiziraju i kažu da su moji filmovi često eh, prekritični i to je tako ja sam zainteresirana za sve ono odstupanje ovo društvo i stoga vidim da dižem svoj glas i govorim o problemima o kojima nitko ne govori. Jer kako ćemo moći izgraditi bolju budućnost ako se ne usudimo dignuti glas i kako, bi to, kako bismo to mogli učiniti moramo imati slobodu e, iznošenja naših misli. I stoga tražim od vas, političara, u ime svih kreativaca, svih autora iz, cijele, eh, iz cijele Europe, da štitite temeljno ljudsko pravo na slobodu govora i iznošenja mišljenja. Olev Senzov je jučer bio ovdje. Proveo je pet godina u zatvoru tako što ne bi trebalo biti dopušteno u svijetu u kojem živimo i ne smije se ponoviti. I to je ono za što se svi mi borimo, mi kreativci i vi političari. Borimo se za našu slobodu eh, iznošenja slobodnog mišljenja bez straha od drugih. Ja sam žena. Ja dolazim iz Makedonije, ali ja sam i europljanka. I uistinu vjerujem u budućnost eh, Vjerujem da je budućnost Europe u inkluziji, solidarnosti, a budućnost Europe nije ekskluzija, odnosno isključivanje. Ja sam žena, dolazim iz Makedonije, europljanka sam i smatram da se budućnost Europe temelji na solidarnosti i inkluziji, a ne na tome da se nekoga isključuje. Hvala. Oh, Evo, nastavit ćemo jer imamo još nekoliko pobjednika danas. Da, dovoljno je vremena za slikanje jer danas nemamo samo jednog pobjednika, čestitam pobjednice, ali danas imamo tri pobjednika. Evo, drugi pobjednik je... Cold case Zaboravljeni slučaj Hammerskjold. Čestitam. please don't leave now. I nemojte otići jer imamo i treću nagradu, treći dobitnik, predivan film. Znam da se mnogo tome raspravilo i ovdje u ovom e, visokom domu, ali treća nagrada ide, mislim svi znamo, film e, Vlast i molim redatelja Rodriga Sorogojna da mi se ovdje pridruži.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

Hvala

bedepe <laughs>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

toga